prévu les même. Okay. Merci. Dear colleagues, it is uh, time to start. Dragi kolege, vrijeme je da ponovno počnemo. Imamo pun dnevni red i počinjem sa šestom točkom dnevnog reda. Radi se o povratnom izvješću o tekućim međuinstitucijskim pregovorima. Znači o nekovima, treći trialog o direktivi o nacionalnim gornjim granicama emisija je se dogodio jučer podne. Tijekom tog trijaloga Zukanadovci su govorili o različitim odredbama, uključujući isto obveze komisije o izvještavanju, pristupu, e, pravdi i informacijama i o akcijama. Osim toga imamo i napretak e, što se tiče diskusija na tehničkom razinu. o što se tiče aneksa 2 vezano uz nacionalne obveze smanjenja emisija, vijeće je objasnilo da vodi bilateralne sastanke sa državama članicama kako bi mogli onda revitirati brojke. E, Europski parlament je također naznačio e, svoju volju za kompromisima kako bi maknuo određene amandmane što se tiče tiče želučanog metana, ako do 2030. E, godine ta obveza bude smanjena za 20% od 30 e, 3%. Što se tiče kontrola, sedmi se, trialog se dogodio 19. travnja. Imali smo znači tim vezano uz pregovore na području organskog sektora. Imali smo cijeli niz e, članova, članaka što se tiče službenih kontrola, te također vezano uz određena područja koja se tiču kvalifikacija i pojašnjenja. E, rasprave su se vodile u konstruktivnoj atmosferi, a možemo reći da ono što je najvažnije kao prijeporno pitanje je pitanje delegacije, znači prijenosa ovlasti. E, diskusije će se e, nastaviti sa isto tako analizom odredbi vezano uz provedbu. Radi se o bloku sedam članaka, a osmi trijalog će se održati sutra na večer. Sada krećemo na glasovanje, imamo dug popis tekstova i molim da svi e, uzmu svoje glasačke kartice. Prvo je vezano ograničenje glasovanje je vezano ograničenja emisija i homologizacija tipa za motore s unutarnjim izgaranjem. E, imamo izvestiteljicu gospođu Gardini. E, radilo se zapravo o izvješću koje je zahtijevalo jedan dosta dugi proces i vezano uz ovo glasovanje je otvoreno. Zatvoram glasovanje. Jednoglasno usvojeno. Čestitke kolegici Gardini. Prelazimo sada na glasovanje o osmoj točki dnevnog reda. A to je izvješće o napretku u području obnovljive energije. Prelazimo odmah na glasovanje. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman peti. Za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman šesti. Za? Protiv? Suzdržani odbija se. Provjerit ćemo. Avete votato tutti, il voto è chiuso. glasovanje, usvaja se. Amandman osmi. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 9. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 24. za. Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 25. za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 26. za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Provjerit ćemo. Voto je aperto. Otvoren glasovanje. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Zatvoren glasovanje. Usvaja Amandman 28. za. Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 29. za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 Suzdržani usvaja se. Kompromis 5 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis 7 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis 6 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 40. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 41. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 42. za, protiv, suzdržani, provjera. socijalisti na malo kasne. Evo dato tutti. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Votiamo adesso l'emendamento 43. Chi ha fa... Amandman 43. za, protiv, suzdržani odbija se. Amandman 45. Ne, 46. 45. se ne razmatra. 46. amandman koji je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 47. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 48. za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 52. amandman koji je za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 54. za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 55. za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 66. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 68. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 70. Za. Protiv. Suzdržani usvoja se. Amandman 71. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 84. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11. za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 86. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 87. za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 88. za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 89. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 91. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 92. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 94. za. protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 95. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 97. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 98. za, protiv, Suzdržani? Odbija se. Amandman 103. U dva dijela. Prvi dio, od je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio za? Protiv? Suzdržani? Provjera.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 Usvoja se. Čestitke izvjestiteljici. E andiamo adesso al punto... Peter, želi nešto reći? Htio sam nešto ukratko reći o ovom mišljenju. Hvala kolegama i izvestiteljima u Sjeni. Mi ovdje izamo vrlo dobar temelj. E, nemamo e, tu sad prijevod na engleski, mogu govoriti engleski ako želite. Mislim da imamo dobar temelj za rad vezano uz ovo glasovanje, ali želim spomenuti samo jednu tehničku stvar. Imamo amandman 31 na stavak 4 to bi smo možda mogli e, glasovati kao dodatak Imaćemo neka brisanja, ali to želimo dodati sadržaju stavka 4. Imamo e, preporuku da tu bude plus. To ćemo provjeriti sa tajništvom znači da nema nikakvih e, miješanja tu, znači 31 kao dodatak e, stavku 4. Hvala. Prije ponovno, prije glasovanja ja ću vas podsjetiti na zahtjev e, izvjestitelja. Sad možemo početi sa glasovanjem. Kompromis 1. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 24. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 35. za, protiv, provjera. Jesu li svi glasovali? glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. Amandman 37. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 41. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 39. Kako ga je prikazao kolega Lize, dakle to je dodatak stavku četvrtom. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 40. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. 42. za, protiv, suzdržani, usvoja se. U redu provjerit ćemo. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje, usvoja se. Amandman 44. za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 43. za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 3. za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 4. za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 46. za, protiv, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 48. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 60. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 69. za. Protiv. Suzdržani usvoja se. Amandman 71. za. Protiv. Suzdržani usvoja se. Amandman 73. za. Protiv. Suzdržani usvoja se. Amandman 74. za. Protiv. Suzdržani usvoja se. 75. za. Protiv. Suzdržani? usvoja se. Amandman 77. Za? Protiv? Suzdržani? usvoja se. Amandman 87. Za? Protiv? Ne vidim ruke u zraku socijalista. Ponovit ćemo. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvoja se. Hvala. Amandman 88. za, protiv, suzdržani, usvoja se. 89. za, protiv, suzdržani, usvoja se. 90. za, protiv, suzdržani, usvoja se. 91. za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 100 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Avete votato tutti, il voto è chiuso. approvo. Zatvaram glasovanje, usvaja se. 101. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 102. za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 103. za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 105. za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 106. za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 107. za, protiv, suzdržani, usvoja se. 108. za, protiv, suzdržani, provjera. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Approvato. Zatvaram glasovanje, usvoja se. 109. amandman za, protiv, suzdržani, usvoja se. 111. amandman za, protiv, suzdržani, usvoja se. 112. za, protiv, suzdržani, usvoja se. 113. za, protiv, suzdržani, usvoja se. 115. za, protiv, suzdržani, usvoja se. 116. za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Završno glasovanje elektroničkim putem. Otvoren glasovanje. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Zatvoren glasovanje. Usvoja se. Gratulazioni al rapporteur Mr. Lise. Čestitke izvjestitelju, gospodine Lizeu. 10 all'ordine del giorno. Deseta točka na dnevnom redu, označivanje energetske učinkovitosti. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 5. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 49. Za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 50. E, za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 51. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 52. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 53. za, protiv, suzdržani, odbija se. 54. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 58. za, protiv, suzdržani, Usvaja se. 59. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 60. za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 61. za, protiv. Ponovit ćemo. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 70. za, protiv, suzdržani, odbija se. 72. za, protiv, suzdržani. Poštovani kolege, opet nema socijalista. Ponovit ćemo jer nije jasno ako ne doste glasovi nekog manjeg kluba, ali ako je riječ o većem klubu, pa molim vas lijepo da dignete ruku. Za 72. amandman. Protiv. Suzdržani usvaja se. 73. za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 74. za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 75. za, protiv, suzdržani usvoja se. 76. za, protiv, suzdržani usvoja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani usvoja se. Amandman 84. i 85. za, protiv, suzdržani odbija se. 86. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 8. za, protiv, suzdržani, usvoja se. 87. i 88. za, protiv, suzdržani, odbija se. 89. za, protiv, Suzdržani? Provjerit ćemo. Il voto je aperto. Avete... Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Votiamo l'emendamento 9. No, decade. E allora il 9... Amandman 91. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 90. za, protiv, suzdržani, odbija se. U redu provjerit ćemo. Avete votato tutti, il voto je chiuso. Zatvaram glasovanje, odbija se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 96. za. Protiv. Suzdržani usvoja se. 97. za. Protiv. Suzdržani usvoja se. 98. za. Protiv. Suzdržani usvoja se. 99. za. Protiv. Suzdržani usvoja se. 100. za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 101. za. Protiv. Suzdržani odbija se. 102. za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 103. u dva dijela. Prvi dio tko je za. Ispričavam se, prvi dio se ne razmatra. Drugi dio je kompatibilan sa amandmanom 102. Dakle, glasovat ćemo samo o drugom dijelu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se. 104. Za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 105. za. Protiv. Suzdržani. Rekao bih da je odbijeno, ali provjerit ćemo. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 106. Amandman 109. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 110. je povučen. Dakle, kompromis 5. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Ako želite provjeru, možemo provjeriti. Su kompromiso 5. Kompromis 5. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 131. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 132. za. Protiv. Suzdržani odbija se. Kompromis 6 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis 7 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 143 za, protiv, suzdržani, usvaja se. U redu, provjerit ćemo. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Kompromis 8 za,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 147. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 148. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 149. za, protiv, suzdržani, odbija se. 150. za, protiv, suzdržani, odbija se. 151. za, protiv, suzdržani, odbija se. 152. za, protiv, suzdržani, odbija se. 153. za, protiv, suzdržani, odbija se. 154. za, protiv, suzdržani, odbija se. 155. za, protiv, Suzdržani? Odbija se. 156. za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 157. za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 158. za. Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 159. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 160. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 162. za. Protiv Suzdržani odbija se. 161. za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 163. za. Protiv. Suzdržani odbija se. 165. za. Protiv. Suzdržani odbija se. 164. za. Protiv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 protiv, suzdržani, sve se. 14. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15. za, protiv, suzdržani, provjera. Avete votato tutti, il voto è chiuso, approvato. Otvaram glasovanje, usvaja se. 16. za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 17. za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 19. za. Protiv. Suzdržani odbija se. 20. za. Protiv suzdržani, provjera. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Zatvoren glasovanje, odbija se. Amandman 24. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. Provjera. U redu.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 Suzdržani provjera. Votato tutti, il voto è chiuso. Approvato. Usvaja se. 23. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 25. za, protiv, suzdržani, odbija se. 28. za, protiv, suzdržani, odbija se. 27. za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi, za, protiv, suzdržani, odbija se. 29. za, protiv, suzdržani, odbija se. 31. za, protiv, suzdržani, odbija se. 32. za, protiv, suzdržani, rekao bih da je usvojeno, ali provjerit ćemo. Avete votato tutti? Jesu li svi glasovali? Usvoja se. 33. za. Protiv. Suzdržani odbija se. 34. za. Protiv. Suzdržani usvoja se. 35. za. Protiv. Suzdržani usvoja se. Kompromis 9. za. Protiv. Suzdržani usvoja se. Amandman 39. za. Protiv. Suzdržani usvoja se. 40. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 41. za, protiv, suzdržani, odbija se. Četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42. za, protiv, suzdržani, odbija se. 43. za, protiv, protiv, suzdržani, provjera. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje, usvaja se. I sada elektroničkim putem završno glasovanje, Otvaram glasovanje. Avete votato tutti? No, qualcuno non vota. Il voto è chiuso. glasovanje. Usvaja se. Čestitke izvjestitelju. I možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. prossimo punto è preparation of post revision of MFF. Sljedeća točka na dnevnom redu je priprema postizborne revizije VFO-a 2014-2020. Počinjemo odmah. E, izvjestitelj je gospodin Gambus. Kompromis jedan za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Peti amandman za protiv, suzdržani, odbija se. Sedmi, za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis dva, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 12 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 14 za, protiv,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 Odbija se jednim glasom razlike. Amandman 17. u dva dijela, prvi dio. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 19. za, protiv, suzdržani, odbija se. Eh, se volete un check sul 19 ko želite provjeru 19. amandmana, nema problema. Možemo. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Moram vas zamoliti da glasujemo o amandmanu 18. jer je 14. amandman odbijen. Dakle, tko je za amandman 18. Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 21. u dva dijela. Prvi dio za. Protiv? Suzdržani usvoja se. Drugi dio za protiv, suzdržani, usvaja se. 22. za, protiv, suzdržani, odbija se. 23. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24. u dva dijela za, prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvoja se. 25. amandman u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvoja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 26. amandman za, protiv, suzdržani, usvoja se. 27. za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 33. za, protiv, suzdržani, odbija se. 35. za, protiv, suzdržani, usvoja se. Konačno je glasanje elektroničkim putem. Abbia, avete votato tutti, il voto è... Zatvoram glasovanje. Usvoja se. L'ultimo? Solo questo?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 punto 12 al, all'ordine del giorno, eh, implementation... 12. točka dnevnog reda, provedba Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom. Glasovanje, kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Votiamo il eh, compromesso 2. Kompromis 2. Za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 15 za,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 protiv, suzdržani, odbija se. 28. za, protiv, suzdržani, provjera. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Zatvoram glasovanje, odbija se. Amandman 27. za, za protiv, suzdržani, usvoja se. 25. s dodatkom 27. amandmanu, tko je za, protiv, suzdržani, usvoja se. 29. za, protiv, suzdržani, usvoja se. 30. za, protiv, suzdržani, usvoja se.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 Suzdržani usvaja se. 36. za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis 5 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis 6 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 42. za. Protiv. Suzdržani? Usvaja se. 44. za. Protiv? Suzdržani? u se. Sedmi kompromis za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 49. amandman za. Protiv? Suzdržani? usvoja se. 50. za. Protiv? Suzdržani? u se. 51. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 52. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 55. za, protiv, suzdržani, usvoja se. 56. za, protiv, suzdržani, usvoja se. Konačno glasovanje elektroničkim putem. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. glasovanje. Usvaja se čestitke izvjestiteljici. A sada ćemo prekinuti sastanak na 15 minuta. Ne, na sat vremena i 15 minuta, jer će povjerenica Bulc doći u 17 sati 15 minuta. niti <laughs>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 Dear uh, Dragi kolege, evo predlažem da započnemo sad zapravo nastavimo naš e, sastanak. E, radi se sada o 13. točci dnevnog reda, razmjena gledišta s gospođom Violetom Bulc, povjerenicom za promet o mogućim globalnim tržišno utemeljenim mjerama i kao u pogledu rješavanja problema emisija CO2 iz zračnog prometa. Evo sad smo ovdje. Imamo znači tu to sljedeće, sljedeći sastanak u IKO-a u Montrealu vezano uz emisije CO2. Kad govorimo o specifičnim e, pitanjima emisija, sve institucije su željele da se u pariški e, sporazum e, te emisije, ali to nije bilo moguće na kraju. To je također bilo diskutirano na zajedničkom neformalnom vijeću u Amsterdamu, a Imamo također i e, kontinentalne e, znači, letove koji bi trebali biti uključeni u ETS šemu, a također imamo i do 2016. godine e, šemu koja se osniva na tržištu koja bi trebala biti uključena. Imamo sastanak u e, Svibnju koji je važan e, u okviru IKO-a, Skupština i važno je da postignemo rezultat u, o tome. Ovaj e, odbor očekuje od vas znači procjenu situacija što se tiče pregovora. Želim vam zahvaliti još jednom na prisutnosti danas i možemo prvo početi sa vašom prezentacijom, a nakon toga ćemo imati dvije runde pitanja, prvo od koordinatora klubova zastupnika, a zatim o pitanja zastupnika. Evo, e, povjerenice, dajem vam riječ. Hvala vam puno Hvala vam što ste mi dali mogućnost da po prvi puta sudjelujem na sastanku vašeg odbora. Nadam se da će biti imati plodnu i konstruktivnu raspravu. Izazovi su i ozbiljni i veliki pred nama, no to nam također i daje zbilja veliku šansu da napravimo nešto važno za budućnost, ne samo za našu civilizaciju, nego i za planetu u cijelosti. Kad govorimo o e, znači e, doprinosima smanjenju emisija iz zračnog prometa to je nešto što je izuzetno važno. 20% je vrlo važno. Avijacija e, znači globalno sudjeluje u emisijama i potrebno je da smanjimo te emisije. Ono što je važno je da ćete vi biti dio na mm, EU izaslanstva na nadolazećem sastanku i kao na visokoj razini u Montrealu sljedeći mjesec mogu reći da je jako dobro se susresti sa osobama koji odlučuju, koji sudjeluju u osmišljavanju dokumenata i možemo reći da susret s tim ljudima nam je omogućilo da bolje vidimo što želimo na globalnoj razini postići kao e, tim. Možemo reći da da je to doprinos boljoj boljim rezultatima e, pregovora na kraju. A pitanje sudjelovanja zračnog prometa u borbi protiv e, klimatskih promjena je ključno pitanje. A mi smo o tome razgovarali na neformalnom vijeću prije deset e, dana, neformalnom vijeću ministra za promet i okoliš. Nadamo se da će to biti praksa i u budućnosti. Također moram reći da sve što se tiče klimatskih promjena je za mene osobno od e, ključne važnosti. Bez obzira e, o, e, tko zapravo klimatske promjene uzrokuje, one su sad realnost. U svakom slučaju temperatura se povećava i razina mora se povećava. Zbog toga moramo usvojiti i razumjeti e, ulog e, koji će promijeniti budućnost još za našeg života. E, složili smo se da je zračni promet izvor gospodarskog rasta, a možemo reći da predviđanja za rast tijekom u cijelom svijetu su velika. To moramo poštivati, no istovremeno moramo pronaći rješenja kako bismo kompenzirali gospodarski rast. I moramo shvatiti da moramo ići prema e, učinku od 0% i istovremeno moramo ostati konkurentni, ne samo u okviru Europske unije, nego također na globalnom planu E, avijacija, zrakoprovstvo je globalno i treba globalna rješenja. No ne možemo se samo osloniti na propise. Vidim također i e, jako dobre mogućnosti u učinkovitosti imamo znači Cezar, jedan instrument za upravljanje prometom, a moramo također biti pomno pratiti e, pojavu e, novih e, tehnologija i obnovljivih energija na području zrakoplovstva. Moramo u svakom slučaju podržavati tehnologiju. Tehnologija nam može pomoći u prebrođivanju ovog jaza u ovom trenutku. Ja mislim da sa boljim propisima i boljom učinkovitošću prometa možemo postići ciljeve e, koje smo si zastali, a radi se o 0% e, emisija CO2. Sa razvojem tehnologije mi to e, možemo postići. Zato se veselim razvoju ovog prvog e, aviona na hibridni pogon. Mi ćemo u svakom slučaju poticati razvoj takvih e, tehnologija kako bismo uveli potrebne promjene kao što smo već to spomenuli. Što se tiče E, smanjenja emisija CO2 u zračnom prometu, e, ključnu ulogu također igraju i zračne luke. Posebnu ulogu u tom smislu je elektrifikacija, ona se koja se osniva na obnovljivoj i čistoj energiji. I to je zapravo ključ e, E, zbilja hvatanja u koštac sa klimatskim promjenama, a isto vremeno dopuštajući gospodarski rast e, zračnog sektora. Kao što sam rekla, ja sam osobno angažirana da što se tiče postizanja ambicioznog sporazuma o globalnom tržišno utemeljenom mehanizmu. I time ćemo zapravo ostvariti ono oko čega smo se dogovorili 2013. godine. Zajedno sa predsjednikom Alijom i trećim zemljama radimo na postizanju tog cilja. Sada imamo na stolu prijedlog predsjednika Alijua koji je on napravio prošli prosinac. Tijekom e, prošlih mjeseci on je bio prepravljen i bez obzira što je bio izložen e, cijelom nizu kritika različitih dionika, na kraju je predsjednik uspio postići da samo ovaj dokument e, ostane najvažniji na stolu pregovora. To snažno pozdravljamo. Time se rješavaju znači temeljne karakteristike uravnoteženog e, o mehanizma koji se temelji na tržištu i mislimo da se to može i dalje unaprijediti. Ono znači uzima se u obzir ona glavna načela. Prvo je nediskriminacija, a s druge strane načelo posebnih okolnosti i pridruženih mogućnosti zemalja u razvoju, a istovremeno čuvajući integritet okoliša. E, operatori, i e, gospodarski subjekti trebaju na isti način biti tretirani na istim rutama i to uklanja mogućnost nelojalne konkurencije koju e, industrije trećih zemalja mogu donijeti našoj industriji. S druge strane, mi želimo i dalje ojačati ovaj prijedlog, posebno što se tiče postizanja stabilizacija emisija CO2 u zračnom prometu nakon 2020. godine. Sad bih željela istaknuti tri važna elementa i nadamo se da će oni ojačati sporazum, zapravo prijedlog. Prvo, znači trebamo imati ključne elemente globalnog mehanizma koji će dovesti ugljično neutralni rast e, nakon 2020. godine. Znači radi se o neutralnom rastu. Drugo, isto tako moramo imati periodičnu reviziju šeme to je snažan instrument jer e, nam omogućuje da se ne angažiramo na da postignemo finalno rješenje, nego revizija će omogućiti napredovanje u svakom trenutku. Ne smijemo se sad e, odrediti i e, na neki način u kamenu zapisati završni cilj, nego će se raditi o konstantnom procesu napretka. I treće, e, treba se e, sporazum osnivati na e, vrlo snažnim odredbama transparentnosti, pravilima o nadzoru, izvještavanju i provjeri, a također i kvalitetnim kompenzacijama koje omogućuju smanjenje emisija. E, budući da se određeni elementi ovog mehanizma neće e, biti dogovoreni u samo na skupštini, onda moramo imati i tako e, mogućnost osmišljavanja smjernica i plana puta koji će dovesti do toga da mehanizam bude operativan nakon 2020. godine. Mnogi važni dionici i partneri već podržavaju prijedlog predsjednika, no moramo otvoreno reći da nisu svi suglasni s ovakvim prijedlogom. Zbog toga su nam potrebni i daljnji pregovori. No dobra vijest je da iako e, neki još nisu jasno naznačili svoje stajalište, mnogi žele postići sporazum. Možemo reći da smo ostvarili ključne korake u tom smjeru od zadnjih pregovora. Imamo angažman, želimo isto tako se uključiti u ovu pozitivnu energiju koja je stvorena nakon sporazuma u Parizu, COP21. No, u svakom slučaju ćemo i dalje morati naporno pregovarati. A ono što je izuzetno važno je da budemo ujedinjeni, da imamo jasna i snažna europska stajališta. No s druge strane moramo biti fleksibilni i pokazati razumijevanje da postoje različite solucije koje su predočene na samom stolu pregovora. Ono što želimo postići je znači ugljično neutralni rast e, za zračni promet nakon 2020. godine. Mi smo e, prvo bitno željeli ambicijasni cilj, no budući da smo imali pred sobom e, naporne pregovore, još uvijek ih imamo, onda prvo trebamo ostvariti ovaj prvi korak. Ako se dogovorimo da imamo zbilja snažni temelj na koji onda možemo nadograditi druge e, elemente i ako imamo znači određene modele e, oko kojih e, smo se dogovorili u okviru Kopa 21, onda mislimo da će to biti zbilja dobar proces u tijeku. Ja osobno mislim da ovaj globalni mehanizam mora prije svega biti e, instrument kojim ćemo postići ciljeve na učinkovit način što se tiče troškova. Ako zbilja e, shvatimo da što god da postignemo u listopadu, da to nije završni proizvod, onda zapravo imamo mogućnost boljeg manevarskog prostora u pregovorima. E, skupština će usvojiti rezoluciju sa smjernicama budućeg globalnog e, tržišno utemeljenog mehanizma za e, period nakon 2020. godine, a nakon toga će se trebati usvojiti svi drugi elementi i provedbeni instrumenti kako bi E, mehanizam postao operativan. E, mi ćemo paziti da svi te elementi, budući elementi, budu e, zbilja ojačeni koliko je to moguće. Ali moramo biti svjesni da u međunarodnim pregovorima imamo cijeli niz čimbenika koji su uključeni u te pregovore, a neki od njih ne dijele naša mišljenja. Moramo imati na umu da će postizanje ciljeva biti izazovno moramo ostati ambiciozni, no istovremeno moramo biti fleksibilni i spremni na kompromis. A ono što mi zapravo više leži na srcu je e, nalaženje i iznalaženje novih solucija. Kako bismo postigli najbolje rezultate, moramo se uključiti e, u suradnju sa drugim čimbenicima otvoreno i na učinkovit način. Moramo se predstaviti Europska unija kao znači pokretač i to njima koji još uvijek nisu e, uvjereni, a moramo uvjeriti ih da ambiciozne mjere trebaju biti poduzete. Mi želimo znači e, aktivno surađivati sa ključnim partnerima i na političkom i na tehničkom e, nivou. Ja ću susrećući sa partnerima diljem e, svijeta to promicati. E, imali smo upravo jučer sa e, državnim tajnikom Foxom plodnu raspravu vezano uz to i složili smo se oko toga da moramo zbilja imati plodonosne pregovore sa drugim e, partnerima kako bismo uspjeli objasniti svoj pristup. Mi smo u ovom trenutku zbilja na istoj strani i čvrsti kao partneri kako bismo uspješno nastavili ove pregovore. Već sam e, spomenula e, svoju, svoj posjet u Veljači Montrealu gdje sam se susrela sa svim veleposlanicima EU-a, to isto tako i e, svjetskih država. I ono što sam ja osjetila je da svi žele postići sporazum. Zbog toga sam uvjerena da sa otvorenim dijalogom ćemo zbilja postići ovaj sporazum. Imamo i važne posjete u budućnosti, posebno moj posjet Kini e, i sa našim kolegama i partnerima u Kini ćemo se također baviti tim pitanjima. Oni još uvijek nisu e, jasno naznačili svoje stajalište. Isto tako radimo i u Zaljevskoj regiji, u Singapuru, Singapur smo posjetili početkom ove godine. I kao što sam rekla, Možda nismo uvijek e, naišli na entuzijastičnu podršku, ali e, vidjeli smo da se ovo pitanje uzima ozbiljno i vidimo napredak u tom smislu. Isto se tiče i e, Etiopijom, imali smo znači posjet zajedno sa Afričkom unijom i važno je da Afrika također bude uključena u postizanje sporazuma. EU je, EU e je pokazala da je zbilja vrlo dobro ujedinjena. Naravno, Drago mi je da je dijalog otvoren, da sinhroniziramo svoja stajališta i vrlo je važno da na globalnoj razini naši partneri osjete da zapravo razgovaraju sa jednim snažnim partnerom i tako ćemo nastaviti i do kraja. Komisija će u svakom slučaju sa velikim zadovoljstvom izvještavati e, parlament o napretku, nemojte oklijevati, tražiti sastanak s nama, u svakom slučaju će mi biti drago odgovoriti na vaše zahve. A mislim da je sada vrijeme da vama dam riječ, no na kraju željela bi posebno istaknuti još jednom važnost toga da budemo i odlučni i oprezni te otvoreno razgovaramo sa svim članovima globalne zajednice. Kao što je predsjednik rekao, vrijeme je došlo kad nijedna država ne smije biti isključena. To u to čvrsto vjerujem. Ako želimo zbilja imati stvarni doprinos smanjenju emisija CO2, onda moramo način, da pronaći način da oni koji nisu spremni da u potpunosti e, sudjeluju, da im se omogući e, jedan prijelazni period kako bi onda u E, daljnjoj budućnosti bili uključeni i nadamo se da ćemo postići sporazum koji će onda biti nadogradnja za budući rad u budućnosti. A sada odmah možemo krenuti s prvim krugom pitanja. Predstavnici klubova zastupnika krećemo sa Peterom Lizeom iz EPP-a. Izvolite. Hvala lijepa, gospođo povjerenice, na razmjeni mišljenja. Hvala vam također na otvorenosti i spremnosti na raspravu sa parlamentom kad god se za to ukaže potreba. Nažalost, za tim će biti potrebe zato što neće biti nekog briljantnog rješenja kojem bismo se svi nadali. Upravo sam razgovarao sa članom vašeg kabineta i spomenuo sam da evo već gotovo deset godina raspravljamo, pregovaramo o ovoj temi. Matijas Grote bio je moj izvjestitelj u Sjeni kada smo razgovarali o prvom prijedlogu komisije 2006. godine. Sada, deset godina kasnije, još uvijek nismo postigli ono što smo željeli. Stoga je lako biti frustriran kad vidimo što treba napraviti sa znanstvenog stajališta, i to je jasno, međutim s druge strane ne možemo samo gledati u probleme. Dobra je stvar uključivanje europskog sustava, odnosno zrakoplovne eh, industrije u europski sustav eh, trgovine emisijeva Kina i SAD nisu željeli pristati na to, čak niti u Europi, a sada to čine. I to ima svoj značaj smanjenje emisija u zrakoplovnoj industriji putem e, sudjelovanja u ETS-u je značajno. Kada usporedite to s nastojanjima nekih država članica, možete vidjeti da to predstavlja značan doprinos. Dakle, značan je doprinos zrakoplove industrije smanjivanju CO2 u Europi gdje se primjenjuje naše zakonodavstvo. Ne bismo stoga uopće trebali raspravljati o tome trebali odustati ili ne. ETS treba ostati barem unutar Europe. Ono što činimo izvan Europe je nešto teže zato što moramo surađivati sa Međunarodnom e, zrakoplovnom organizacijom i radi se o tome da moramo i kao gurnuti u pravome smjeru kako ne bi blokirali proces. Međunarodna avijacija značajan je doprinositelj emisijama CO2. Neki kažu 2%, neki drugi stručnjaci kažu nešto više, zato što tu postoji i učinak koji nije vezan uz emisije CO2. No čak i ako se radi o 2%, e, to je zaista impresivna brojka. Među 180 država koje su potpisale sporazum u Parizu, ako uzmete samo 129 bez Kine iz SAD-a, ako veliki broj latinoameričkih i azijskih zemalja i afričkih zbrojite i dođete do brojke 129. Emisija tih 129 zemalja je niža od ukupnih emisija u zrakoplovnoj industriji. Tako da možemo biti ponosni naravno na međunarodni proces koji je pokrenut u Parizu i neprestavno ponavljamo da u njemu sudjeluje 180 država. Međutim, istovremeno trebamo imati na umu da je doprinos emisijama CO2 velikog broja tih zemalja mnogo niži nego što je ona iz zrakoplovne industrije. I zbog toga postajemo pomalo frustrirani zato što međunarodna zrakoplavna organizacija e, cijelo vrijeme govori o e, rastu koji se ne bazira na ugljiku i e, na padu čak i jata traži smanjenje za 50%. I možda je nužno da se postigne sporazum, ali ne može svaka zrakoplovna kompanija dati svoj doprinos e, rastu koji se e, temelji e, na izostanku ugljika, međutim neki od njih mogu dobiti izuzeće moramo međutim pokazati određenu fleksibilnost. Mi činimo ono što možemo učiniti, dakle minus 40%, zato da bismo omogućili Indiji da raste. Dakle, ne radi se samo o kao. Moramo učiniti sve što je u našoj moći, moramo stvoriti pravi momentum i onda nam Međunarodna zrakoplovna organizacija neće predstavljati problem. Potrebna nam je revizijska klauzula ondje gdje je to moguće E, to će naravno ovisiti o tome e, tko će biti sljedeći predsjednik SAD-a, možda ćemo moći nešto učiniti na bilateralnoj razini i trebamo u svakom slučaju jačati naš sustav unutar Europe. A sada za socijaliste i demokrate gospodin Hrote. Hvala lijepa, gospođo Bulc. Hvala vam što ste prihvatili ovu priliku da raspravimo o ovoj temi s vama. Rekli ste da bismo trebali prihvatiti rast koji se ne temelji na ugljiku. Pitam se kako ćemo to moći predstaviti drugim uh, akterima, nekim državama članicama, kako ćemo slijedom svega što je učinjeno moći dobiti njihovu potporu. Možemo reći da želimo rast eh, koji se ne temelji na ugljiku unutar eh, civilnog zrakoplovstva, međutim teško je to prodati, da tako kažemo. Eh, što zapravo očekujete da učinimo? Kako bi međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo učinila ono što je potrebno trebamo prodavati drugim industrijskim sektorima. Ako to ne činimo, naći ćemo se u problemima. Izvjestitelj pred sobom ima nerješivo, nerješiv problem. Ako se u zrakoplovnoj industriji pristane na velika izuzeća, a mislim da nećemo dobiti većinu da to činimo već po treći put, postoje europski zakoni i svakako ima smisla da na europskoj razini to poštujemo. Ako ne poštujemo zakone na europskoj razini, države članice će e, jednostavno e, krenuti sa svojim idejama i više nećemo imati funkcionalan ETS na europskoj razini. Dakle, trebate nam jasno reći da to ne želite da ne želite da se jednostavno djeluje na marginama i tamo pregovara sa različitim partnerima, već morate jasno reći da ćete se zalagati za snažan ETS u Europi uključujući i civilno zrakoplovstvo. Tu nema rasprave, to mora uključivati i civilno zrakoplovstvo. Hvala lijepo. Sada gospođa Gerling za EKR. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedatelju. Ja se neću toliko držati povratka u budućnost. Svjesna sam poteškoća koje imamo e, kada je e, stupio na snagu e, recentni mehanizam. Znamo koje su to poteškoće i bojim se da način na koji želimo da se ovo ispuni nije pretjerano koristan. Zaista pozdravljam vaše komentare e, koje ste iznijeli. Rekli ste da sam mehanizam od samoga početka možda nije savršen, ali da je vrlo važno da na njega primjenjujemo revizijske metode kako bi se povećala njegova efikasnost. I to je zapravo ključna stvar, zato što znamo da je savršenstvo često neprijatelj dobroga. I to bi nas moglo spriječiti, dakle, ta težna savršenstvu da provedemo ono što je dobro. A što je dobro kada se radi o globalnom mehanizmu? Dobro je to da zapravo ako ne insistiramo na njemu, nećemo moći zadržati regionalni mehanizam. To nema nikakve veze sa predanošću rješavanju problema klimatskih promjena ili ublažavanja klimatskih promjena. Radi se jednostavno o tome na koji način se može postići najbolji mogući rezultat. Odbor za okoliš vjerojatno bi se složio da ambicija globalnog mehanizma da nakon 2020. godine smanji emisije možda nije najambiciozniji cilj ikada, ali kada pogledate kontekst, onda su vam neke stvari jasne, a trebamo sagledati kontekst. Željela bih vam postaviti sljedeća pitanja. Smatrate li Dakle, kad smo bili u Parizu, kad smo razgovarali o klimatskim promjenama, govorilo se o zajedničkim ali različitim obvezama. I to je nekako motiv koji se provlači kroz cijelu strategiju uh, ublažavanja uh, klimatskih promjena na globalnoj razini kojom se bave UN-u. Hoćemo li to nastaviti ponavljati u sklopu e, mehanizma koji se temelji na globalnom tržištu? Ne sjećam se točno koji je bio točan akronim, znam da se govori o posebnim okolnostima, ali zapravo to znači da nećemo imati savršenstvo. Već moramo pregovarati i unositi promjene. Mene zanima sljedeće. Gdje je prema vašem mišljenju europsko ublažavanje u sklopu europskog ETS-a vezano uz zrakoplovne kompanije? Hoćete li to zadržati ili ćete se odlučiti za neke druge mehanizme? Možemo imati potpuno drugačije mehanizme, obveze koje se odnose na nešto drugo, ali koje neće biti utemeljene na tržištu. Dakle, mene zanima kako vaš tim pregovara o tome. Hvala. A sada za grupu ALDE gospodin e, Keveni. Hvala lijepa. Julie je rekla da je savršenstvo možda neprijatelj dobroga, međutim nedostatak ambicije mogao bi biti poguban za svjetliju budućnost. Mislim da moramo pronaći odgovarajuću ravnotežu. Razumijem ono što je rekao Peter Lize, u potpunosti se slažem s njime u svemu što je rekao. Neću stoga ponavljati, već bih zapravo želio reći nešto o nečemu što je dogovoreno sa Međunarodnom agencijom za civilno zrakoplovstvo i e, o onome što se skriva iza globalno tržišnog utemeljenog mehanizma. Imamo značajna iskustva u Europskoj uniji sa prijebojem. Europska komisija je u nekoliko navrata e, rekla da je to sve Dakle, da je prijeboj doveo do kolapsa europskog tržišta ugljikom, ETS-om. Dakle, to je u prošlosti imalo snažan negativan utjecaj ne samo za ETS, nego isto tako općenito za globalnu situaciju. Sredstva iz CDM-a još uvijek se koriste za izgradnju i u Kini, u Indiji novih termoelektrana, zato što stare termoelektrane s pogonom na ugljen zamjenjuju novima. One emitiraju nešto manje CO2 nego što je to bio slučaj sa starima, međutim to nije baš snažan E, poticaj za naprijed. Tako da taj prijeboj, odnosno zamjena, nije uvijek najbolje rješenje. Mene zanima što komisija planira Što komisija planira kako bi na neki način ublažila učinke prijeboja? Jer ja bih bio možda sklon uz to pristati, ali samo isključivo ako postavimo vrlo stroge kriterije za proces prijeboja. Hvala. Katarina Konečna za Guva. Izvolite. Hvala lijepa. Pod pritiskom smo i kolege imaju veliki broj pitanja, nemamo mnogo vremena. Stoga bih e, željela samo reći na početku da vam želimo mnogo uspjeha u vašim nastojanjima. Činjenica je da se civilno zrakoplovstvo uvijek nekako ostavljalo po strani. Uvijek smo imali velikih problema s civilnim zrakoplovstvom, ali sada smo se spremni s tim problemima uhvatiti u koštac. Kao i moji kolege, ja mislim da nam treba globalni, sveobuhvatni mehanizam. I mislim da to treba biti sastavni dio pregovora s Međunarodnom agencijom za civilno zrakoplovstvo. Moje konkretno pitanje odnosi se na nova goriva na europskom tržištu ta goriva imaju mnogo niže razine onečišćivača, koriste se u SAD-u, te ovdje u Europi. Mislim da bismo mi trebali intenzivnije koristiti ta goriva ovdje u Europi. Mene konkretno zanima što ćete učiniti po pitanju intenzivnijeg, odnosno učestalijeg korištenja biokerozina. To je također nešto što bi dovelo do otvaranja novih radnih mjesta. Radi se o cilju koji možemo realno ostvariti na razini Europske unije da smanjimo emisije i mene zapravo zanima u čemu je problem, zašto ne nastavljamo intenzivnije na tome raditi. Mnoge zemlje već koriste biokerozin, ali u Europi to nije slučaj. Basek zelene, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, zahvaljujem povjerenici Bulc e, koja je e, održala uvodno izlaganje. Rekli ste da globalni sektor treba globalna rješenja i svi se u ovoj prostoriji slažemo da bi to trebao biti cilj. Također kažete da moramo e, biti spremni na kompromise. To također razumijemo. Političari smo, to radimo iz dana u dan. Međutim, dođe trenutak kad jednostavno morate reći dalje više nema kompromisa. Već e, je veliki kompromis rast koji se ne temelji na obliku nakon 2020. godine veliki kompromis dakle koji smo spremni prihvatiti. I zato bih e, želio reći da imam osjećaj da smo već pristali na mnogo kompromisa. Govorimo o globalnom rješenju. Ako pogledate vidite na koji način funkcioniraju Međunarodna agencija za civilno zrakoplovstvo i Međunarodna pomorska organizacija, možete vidjeti da oni svoju brzinu mjere prema najnižem zajedničkom nazivniku. Uvijek kad se razgovara o smanjenju emisija, oni jednostavno prebace e, temu e, za sljedeći sastanak, ne donese se nikakva odluka i kaže se da će se o tome razgovarati za šest mjeseci. Što više, u pomorskoj agenciji možemo vidjeti da čak i neke njihove potpisnice članice su individualno spremne više učiniti nego organizacija sama. Budemo iskreni, pogledamo li primjerice dogovor e, vezan uz e, standard učinkovitosti CO2, 19. veljača komisija je to nazvala prijelomnim dogovorom. Prijelomni dogovor o pitanju gdje najneučinkovitiji zrakoplov ostaje u uporabi do 2028. godine. To ne mogu nazvati prijelomnim dogovorom ili prekretnicom. I kažete da se radi zapravo o E, potezu koji bi mogao smanjiti e, više od 650 tona e, CO2, od čega je više od polovice na dobrovoljnoj bazi. Zašto se Europska komisija pretvara da se radi o prekretnici, o prijelomnom trenutku, jer ne radi se o tome. I ako je to standard koji možemo očekivati od Europske komisije kada budemo krenuli u pregovore o globalnom tržišno utemeljenom mehanizmu, ne piše nam se dobro. Samo dvije napomene. Prvo, možemo vidjeti da e, zapravo Europska komisija e, možda može pratiti SAD koji je spreman ići korak dalje od onoga što je spremna prihvatiti Međunarodna agencija za civilno zrakoplovstvo. Je li tome tako? Je li Europska komisija na to spremna? Drugo pitanje. Ako zaista pristanemo na izuzeća vezano uz rast koji se ne temelje na ugljiku, jer će neke zemlje biti izuzete, pa će onda drugi to kompenzirati, jer to je već rekao Peter Lize. Jesmo li mi zaista spremni reći da je to granica e, koju nismo spremni prijeći? E, Ista stvar je s prijebojem o kojem je e, govorio gospodin Hebrandi. Ne želimo nikakve dvostruke standarde. I treća stvar, nadam se da nikada u tom dogovoru nećemo prihvatiti formulaciju koja zabranjuje regionalne mjere, zato što znamo da neke stranke koje su zainteresirane kažu ne želimo nikakve regionalne mjere. Ja se nadam da će Europska komisija se snažno usprotiviti tome, jer ako ne, imat ćete probleme u parlamentu pokušavajući da dobijete e, novi e, mehanizam stanke, Eh, jer to je ono što ćete trebati. Trebat ćete odobrenje parlamenta. Parlament će se protiv toga boriti i zbog toga želim znati koje su granice koje vi niste spremni prijeći. Hvala lijepa. A sada za e FDD, gospođa Sevin. Hvala. Povjerenica Bulc, ovdje sam. Želim dati jedan kratak uvod u vezi sa tržišnim mjerama. Mi i dalje razrađujemo tržišne instrumente kako bismo ostvarili ciljeve zaštite okoliša. Time želimo poboljšati stanje našeg planeta. Mislim da smo već vidjeli brojne primjere mehanizama koji ne djeluju sam ETS. Smatramo da nije doveo do smanjenja emisija koje se očekivalo. S obzirom na to slažem se s onime što je rečeno do sada o mjerama naknade. To je još nešto što smatramo da izaziva zabrinutost jer isplata naknade nije učinkovita mjera. Emisije treba smanjiti, treba srezati, no bez obzira na to htjela sam postaviti jedno pitanje i to u vezi sa pojmom tehnološke neutralnosti. Mi stalno promičemo usvajanje ovog načela, no pitam se i pitam vas, ne bismo li možda trebali promicati one tehnologije koje imaju manji učinak na okoliš, a sankcionirati one koje imaju takav učinak? Dakle, trebamo na neki način prevladati taj pojam tehnološke neutralnosti. I osim eventualnog sporazuma u okviru iko a namjerava li Europa uvesti dodatne mjere, neke dodatne postupke kojim će se smanjiti emisije iz zrakoplovstva. Tu mislim na jednu usklađenu europsku akciju koja bi na neki način ukinula porezne izuzetke i porezne olakšice za goriva. Dakle, zanima me namjerava li Europa donijeti dodatne mjere u tome. Hvala. Hvala. I možemo predati riječ gospođi Bulc koja će odgovoriti na ova pitanja. Hvala na komentarima, hvala na pitanjima i provokacijama. Drago mi je što se svi slažemo da ovo neće biti lake pregovori i to nisu niti bili do sada. No, želim podijeliti s vama nešto što nas e, potiče. Mi smo dio globalne zajednice i Europska unija se ne može iz toga izdvojiti i neovisno živjeti na ovom planetu, sukladno vlastitoj filozofiji. Moramo biti dovoljno čvrsti i ne proguravati nego odgovarajućim prijedlozima pozivati druge da nam se pridruže u našim naporima i otkako sam preuzela mandat e, i radim e, s time u vidu. Željela bih e, da do rujna u Motralu dođe do sporazuma o tome. Elementi koji su sada na pregovaračkom stolu su dobri, kvalitetni i također mi se dopada i struktura Stavlja se naglasak na upravljanje, na jasna pravila, da i prijeboji su dio toga, istina, a o tome još intenzivno pregovaramo, ali zrakoplovstvo nije jedina industrija sa prijebojima, to se događa i u drugim sektorima i to nismo mi izmislili, nego smo tu naučili nešto od drugih i to sada prenosimo na zrakoplovstvo i mislim da to može donijeti dobre rezultate. Postoje brojne opcije sada koje se razmatraju i mogućnosti dolaženja do sporazuma. No, nitko se nije izjasnio potpuno protiv toga. Dakle, mi razgovaramo i pregovaramo o tome i to je dobro. Osim toga, želim naglasiti da se svi dionici slažu da pregovaramo o pravilima i bitno je da svi se pridržavamo ravnomjernih pravila. No, ogledajmo se istovremeno oko sebe. Ja sam ove godine proputovala svijet i u svijetu postoje ogromne razlike pred kojima ne smijemo zatvarati oči. Moramo priznati da će nekima trebati, trebati prijelazna razdoblja i da će se morati uvesti izuzeća za siromašne zemlje sa niskim BDP-om, i na mala tržišta gdje bi bilo preskupo provesti odredbe koje mi sada izrađujemo. No, ipak e, će se konačno ostvariti globalna platforma koja će raspolagati dovoljno ambicioznim planovima i to takvima koje će uključiti sve na jedan ili na drugi način i to će biti ogroman uspjeh ma koliko god mi to htjeli propitivati. I zbog toga trebate biti uz nas kako biste i dalje uvjeravali naše partnere da to nije samo dobro rješenje za okoliš, nego i za poduzetnike. Zato jer zaštita okoliša je danas biznis, to više nije trošak. To znači učinkovitost, znači energetsku neovisnost, znači obnovljive izvore energije, alternativne izvore energije i da mi podržavamo biogoriva, no oni koji se time bave su mi rekli koliko biogoriva mogu proizvesti u predvidljivoj budućnosti, a to nisu velike količine. Koliko god mi htjeli ubrzati proces, oni neće moći zadovoljiti niti 10% potražnje. Da, to bi bilo svakako dobro došlo i mi nastojimo uključiti biogoriva u to i sve zemlje članice trebaju podnijeti svoje strategije do jeseni u kojima će se pozabaviti pitanjem biogoriva. Vidjet ćemo što će zemlje članice odlučiti i na temelju toga ćemo onda usvojiti daljne korake. Sporazum o CO2 je prijeloman jer to jest bio globalan sporazum. Sada možemo razgovarati o tome kako ga dalje poboljšati i o tome koji je pravi sadržaj toga, ali u veljači smo postigli globalan sporazum i to je sjajno. No, htjela bih da svi mogu ispuniti taj sporazum. U kao ima mnogo članica nastojimo uložiti sve moguće napore, ali isto tako pobrinimo se da nitko ne zaostane. Nemamo dopustiti ovdje kašnjenja i zaostajanja. I zbog toga drago mi je što imamo taj pristup na temelju propisa i tu imamo ovaj trokut diferencijacije, nediskriminacije i dobrih kvalitetnih ciljeva zaštite okoliša. Kada je riječ o tome, da europski ETS mehanizam je uspješan. Druge zemlje diljem svijeta preuzimaju naša pozitivna iskustva i nastoje taj problem riješiti na sličan način u svojem okruženju, ali emisije su globalan problem i treba nam globalan sporazum i na, na tome upravo radi i kao i kao se ne bavi domaćim tržištima pojedinih zemalja. Dakle, moramo uvidjeti da bilo kakva daljnja rasprava o ETS-u u Europi mora se odviti nakon što dobijemo rezultate skupštine. Rezultati koji budu usvojeni na skupštini će biti dosavljeni povjereniku Kanjeteu i oni će djelovati sukladno tome. I treba će nam daljne rasprave, razgovori o tome kako bi se to sve provelo na jedan ravnomjeran način. Regarding the CO2 standards, maybe even... CO2 standardi, evo još jedan podatak. To će se riješiti zakonodavnim okruženjima, ali isto tako neizravno i tržišnim silama. Mislim da će tu tržište imati važnu ulogu. Sve dok e, budemo imali momentum, stvari će se događati, stvari će napredovati. I treba stalno provoditi reviziju, to treba biti integrirano u rješenju i moramo se stalno vraćati na to u raspravama i e, koracima koji će se temeljiti na stvarnim e, rezultatima. Zalažem se za takav evolutivan pristup i za sustav koji se stalno razvija na temelju razine apsorpcije koja postoji u društvu. Da, ja se zalažem za ambiciozne ciljeve koji ujedno međutim trebaju biti realistični. Vidjet ćemo koliko daleko možemo stići. Regional measures as mentioned. I think I've covered uh, other measures that uh, you also asked. Tražili ste i druge mjere. Već sam spomenula e, Cezar, e, sustav upravljanja prometom e, koji će se uskoro uvesti, se 2+. Dakle, mislim da ćemo konačno uspjeti ostvariti napredak u radu na ovom predmetu i imamo u pripremi za ljeto komunikaciju o izuzimanju ugljika i to će se uključiti i komisija i vidjet ćete da ulažemo i istraživanje i razvoj takvih tehnologija i također imamo nove sustave pogona. I drago mi je da je EasyJet najavio da sada ispituju i razvijaju vodikove čelije i rješenja koja se na tome temelje. Imamo također i slična rješenja koja se razvijaju općenito u zrakoplovstvu i nadam se da će komercijalno zrakoplovstvo to preuzeti. I stalno ponavljam da bi trebali imati i hibridne zrakoplove do 2030. godine jer smatram da je to jedini način za rješavanje problema u zrakoplovstvu s obzirom na rast koji se događa. Sve ostalo će biti popratne aktivnosti, a to će svakako promijeniti naše ponašanje i navesti nas na prilogodbu, no e, tehnologija će nam stvarno pomoći da se suočimo sa ovim prijelomnim e, događajima. Postoji sada veliko zahaganje za to i nema sumnje da ćemo pronaći rješenje koje će nam pomoći da krenemo dalje. I to će biti neprestan razvoj. Ja mm, razumijem razloge vašeg pesimizma jer se dugo bavite ovom temom, deset godina je strašno u mnogo vremena. No, mislim da je sada stigao taj trenutak, možemo se nadograditi na ovaj momentum koji postoji na ishod Kopa 21 i sada i vidimo klimatske promjene, možemo ih e, opipati i vidjeti kada posjetimo ili Grenland ili Floridu, dakle ne možemo ih više zanemarivati. Trebamo se s njima suočiti bez obzira na to tko ih uzrokuje i trebamo se pripremiti za prilagodbu i za upravljanje takvim promjenama. Dakle, ne ostanite uz nas, budite pozitivni, budite konstruktivni i ako budemo postigli sporazum i ako budemo zajednički preuzimali obveze, i ako budemo stalno motivirali naše globalne partnere da se pridruže našim ambicioznim ciljevima, uspjećemo. Ne smijemo zaboraviti da je Europa doista razvijeno zemljopisno područje i trebamo shvatiti da u ovaj razvoj događaja trebamo uključiti oni koji, one koje nisu na tom stupnju razvoja. Jer ako to ne učinimo, nećemo sami uspjeti. Ne možemo u izolaciji riješiti problem e, dekarbonizacije i klimatskih promjena, bez obzira na to koliko, koliko bili ambiciozni. Hvala na vašim odgovorima. Možemo sada započeti sa drugim krugom pitanja. Dajem riječ e, gospodinu Beletu. E, hvala gospođo povjerenice na tome što ste nam se pridružili. Evo neću duljiti, neću ponavljati sve ono što je do sada rečeno. Sa izaslanstvom parlamenta bio sam e, na sastanku u Montrealu. Evo, samo nekoliko riječi o upravljanju u ICAO. Bili smo upozoreni na to, ali svejedno smo bili zapanjani nedostatkom transparentnosti u organizaciji. Dakle, tražimo vašu potporu kao prvo da učinimo tu organizaciju transparentnijom, jer govorimo o agenciji UN-a. Ja bih pretpostavio da bi transparentnost bila 100%, ali to nije tako i htio bih čuti vaše mišljenje o tome. GMBM o kojem razgovaramo je eh, očito najbolje rješenje do kojeg sada možemo doći. To nije ETS, dakle nije savršena, ali Mm, razvijemo ga i slažem se s vašim mišljenjem o tome i govorili smo o standardima koji su dogovoreni u ICAO, koji nisu pretjerano ambiciozni, ali u svakom slučaju predstavljaju neki vid napretka. I još tri kraća pitanja. Prvo, kvaliteta prijeboja. Tu ste govorili o kvalitetnim prijebojima i to je od ključne važnosti uz nadzor i praćenje kvalitete prijeboja, što je ključno za vjerodostojnost i uspjeh čitave ove operacije. Dakle, možete li nam osigurati da je kvaliteta postignuta jer koliko nam se činilo u Montrealu nisu sve zainteresirane strane jednako razumjele temu ovoga sastanka i drugo rekli ste da ovaj nacrt sporazuma omogućuje povremene revizije. Znači li to da je to opcija ili postoji li tu jamstvo da je revizija predviđena sporazumom? To je od ogromne važnosti i tu ću se nadovezati na ono što su rekli kolege Grote i Liza. Dakle, u ovom odboru raspravljamo o industriji i energetici, o doprinosu drugih sektora i teško je objasniti drugim sektorima da zrakoplovstvo, brodarstvo također, ali i zrakoplovstvo ne čine više. Dakle, pod europskom zastavom moramo pridonijeti više kako bismo omogućili veći prostor za e, manevar e, naše industriji i da također nadoknadimo izmicanje, e, odnosno izmještanje industrije koja se temelji na ugljiku. Hvala, Ivo Sevdenst. Hvala. Da, mislim da imamo konsenzus u ovom odboru I imam e, neka pitanja na koja bih se htio osvrnuti na prijeboje i tu trebamo učiti iz vlastitih pogrešaka, ali isto tako trebamo omogućiti donošenje jednog procesa kojem neće isključiva industrija privlačiti pozornost, a to je ono što se upravo sada događa. I drugo o čemu bih htio govoriti jest integracija ETS-a u GMBM Dakle, htjeli bismo imati jedan globalan proces e, koji će drugi nadograđivati umjesto ove situacije do koje se čini da dolazi, a to je da će GMBM postati ne prag nego gornja granica. I Također e, želim postaviti pitanje o transparentnosti i Ivo Belet je upravo naznačio što bi to značilo kada je riječ o našoj posjeti Montrealu. Kada je riječ o znanju o klimatskim promjenama, trebate imati i aktere koji u to unose svoje znanje. Dakle, ne samo jednu organizaciju ili jednu organizaciju koja je prisutna u jednom sektoru, ona ne može sama od sebe riješiti problem. Sada, sadašnji mehanizam rješavanja problema emisije iz zrakoplovstva je proizišao iz toga što imamo e, vrlo osjetljiv tehnološki napredak. Dakle, što će komisija učiniti kako bi taj proces otvorio javnosti, kako bi se to stručno znanje stavilo na raspolaganje svim e, organizacijama u sektoru i kao, ali ne samo i kao. E, to može djelomice riješiti probleme koje ste vi prepoznali. Dakle, trebamo biti i ambiciozni, ali i uključiti sve. A to e, ćemo moći jedino učiniti ako uključimo što širi krug ljudi. a sada imamo vrlo netransparentan način koji kao vodi cijeli ovaj proces i to e, spriječava e, transparentnost i otvaranje cijelog procesa javnosti. Hvala, Jacqueline Foster. Hvala gospodine predsjedniče i e, želim pozdraviti našu povjerenicu za promet. Evo samo jedna malo šaljiva napomena. Čisto je tada nismo tražili globalna rješenja prije deset godina. Kao što je rekao gospodin Lise, mi smo izdržali desetljeće napornih rasprava, a nismo stigli do razumnih rješenja, no nadam se da smo konačno na pravom putu. Danas sam se sastala sa predstavnicima IKO-a za ručkom i čini mi se da industrija nastoji pronaći rješenje zato jer tu postoji nesigurnost u ovom sektoru. Dakle, mislim da industrija pokazuje dobru volju. Evo, ja e, sam se bavila e, zrakoplovstvom i e, čini mi se da u posljednjih deset godina imamo velike napredovanja u aeronautičkom projektiranju kada je riječ o poduzima, o, o zrakoplovima, o gorivu. Mislim da mnogo nije međutim učinjeno po pitanju ublažavanja emisija CO2 i e, treba pohvaliti industriju koja to jest učinila i naravno trebamo se nadovezati na to. Imate pravo povjerenice. Dakle, izgradnja kapaciteta je u nadležnosti zemalja članica. Ako budemo imali jedinstveno nebo, a tu postoji dosta oklijevanja, onda ćemo moći imati Sensu i 2 plus, jer imamo sada tehnologiju koja je u konkurentna next genu američkom sustavu i mm, to nije dobro politički riješeno, ali svi ovi sustavi mogu zajednički ublažiti neke od ovih problema o kojima smo govorili. I to me dovodi do onoga što ste vi rekli, odnosno odbor za e, promet e, će poslati svoje zastanstvo u IKAO tijekom svibnja to će biti zanimljivo. No, nadam se da će se osmisliti jednu tržišnu mjeru. No, možete li potvrditi da mi u Ujedinjenoj Kraljevini i u Europskoj uniji nećemo biti obvezani donositi mjere koje će izaći iz okvira dogovora o kao Jer ja ne tražim regionalna rješenja koja idu izvan toga. To je bio jedan od problema na početku i tu bismo se vratili deset godina unatrag. Drugo, treba imati izuzeća što je u redu ako se bavimo siromašnim područjima, dijelovima Afrika i tako dalje. To prihvaćam. No, isto tako znamo da su tu i Kina i Rusija koje e, su prilično nesklone tome, no to izaziva zabrinutost u industriji među nama jer ne želimo imati konkurenciju gdje se zemlje ne drže pravila. Treba naći rješenje za to. Mm, možda nećete moći još komentirati o tome, ali svakako treba e, to pozorno pratiti. I to je moja posljednja napomena i ona se odnosi na nepridržavanje propisa od strane trećih zemalja jer onda bismo završili e, u pogrešnoj situaciji. Dakle, na kraju želim reći da vam želim sve najbolje i imat ćete našu potporu u iznalaženju nekakvih rješenja jer sigurno bismo svi mi htjeli se baviti drugim stvarima. Dakle, postoje načini za oblažavanje problema i o njima treba otvoreno razgovarati i informirati ljude o njima. Hvala vam. Thank you very much. Miss Meisner. Yeah, thank you very much. Hvala. Sljedeći govornik. Govorit ću kao političkar koja je e, specijalizirana za okoliš. A ja sam cijelo vrijeme samo slušala ono što dolazi iz IKO-a. Ako želimo postići sporazum, onda e, moramo imati na umu razinu ambicija EU-a. Slažem se da se radi o napretku, napredak je bio i sporazum u Parizu jer smo se uspjeli dogovoriti i to je jedna etapa koja je pređena budući da smo postigli sporazum. Naravno, ne možemo uvjeriti sve u utemeljenost Trebamo e, imati cilj od 1,5 stupnjeva povećanja temperature, jer ako ne, dovećemo u pitanje koraljne grebene. To je nešto što mora biti naš cilj. Imali smo Također što se tiče deklaracije iz Moskve imali smo određeni bojkot i rekli su nam da je nemoguće i da imamo znači odbijanje slanja aviona u Europu. Trebamo vidjeti što možemo napraviti u Europi. Moramo biti model za postizanje ambicioznog cilja. Vi kažete da želite gospodarski rast bez CO2 do 2020. godine. Što zbilja mislite pod tim? Da li mislite uključiti alternativna goriva? Naravno. Možemo imati dobre rezultate i smanjiti emisije u zračnim lukama, elektrifikacijom, isto tako koristeći nove materijale, kao što je govorila gospođa Foster. Trebamo imati više učinkovitosti u tom smislu. Kad imamo predviđanja i kao što ćete onda uzeti u obzir u vašim izračunama što se tiče znanstvenih istraživanja i inovacija? Hvala. Nemamo više drugih e, zahtjeva za uzimanjem riječi, onda povjerenice, evo ponovo imate riječ da odgovorite na ova pitanja. Hvala vam puno još jednom na komentarima i pitanjima. Prvo bih htjela odgovoriti na pitanje koje sam e, više puta čula, radi se o transparentnosti. Ja sam stopostotni zagovaratelj transparentnosti i volim e, tu transparentnost jer onda to znači da možemo u potpunosti obaviti svoj posao. E, transparentno upravljanje je vrlo važan dio paketa, a razlog e, zbog koje nam je on potreban je u tome da su države članice zapravo provedbena tijela. Moramo imati kontrole e, u čijim rukama su projekti koji služe za prijeboj kako ne bi iste projekte koristili različiti dionici. Znači što se tiče transparentnosti čini mi se da nema nikakvih dvojbi jer svi zagovaramo i dobro upravljanje i transparentnost kako bismo bili e, sigurni da se provedba provodi u potpunosti. A kad govorimo o kvaliteti prijeboja, mogu jednostavno nastaviti u istom smjeru. To je dobar e, primjer za transparentnost i upravljanje. Znači prijebor mora biti legitiman, a drugo moramo u svakom slučaju izbjeći i dvostruko računanje i e, dvostruko potraživanje. To je još uvijek pod e, pregovaranjem, znači još uvijek se o tome pregovara, ali mislim da idemo u dobrom pravcu. Nadam se da će se i vi također uključiti u ovu raspravu i dati nam podršku. Moramo u svakom slučaju se pridržavati pravila IKO-a, radi se o UN tijelu i to možda ne bi trebalo predstavljati neki veliki problem. No, budući da je postupak pregovora u tijeku, moramo onda to u svakom slučaju ponavljati kako bi svi shvatili da se radi o važnom pitanju. Kad idete, kad budete bili u Montrealu, molim vas da to glasno i jasno zagovarate. Imali smo pitanja vezana uz novu tehnologiju kao što sam rekla, sada e, to nije dio e, pregovora u okviru IKO-a, radimo, pregovaramo znači o prijevoznicima, o rutama, a budući da se još nismo e, u potpunosti dogovorili, bilo bi zapravo teško špekulirati o tome hoće li znači sljedeći korak biti zračna luka, zračne luke ili ne. Mogli bismo to istražiti, tu temu u budućnosti. E, zeleni su u svakom slučaju zagovarali, bili vrlo ambiciozni u tom smislu moramo imati cilj jasno u glavi. Globalni sporazum je potreban i to je zapravo instrument e, daljnjeg razvijanja naših ambicija e, koje idu u pravcu dekarbonizacije i rješavanja problema klimatskih promjena. Možemo reći da e, rješenje prolazi kroz bolje upravljanje, bolji dizajn, bolje materijale i tako dalje, ali industrija ima ta inovativna rješenja i ona ih nudi. Možemo također e, uključiti više i potrošače. U tom smislu vi možete odigrati svoju ulogu. potrošači one koji plaća na kraju i u tom smislu ako njih uključimo možda tranzicija može biti malo brža. Oni su oni koji zapravo odlučuju, jako je važno njih također uključiti i surađivati s njima. Ako nema sljedećih e, drugih pitanja, onda bih željela ovdje stati i želim vam još jednom zahvaliti na konstruktivnom, optimističnom i kritičkom pristupu. Moramo biti ujedinjeni i djelovati kao tim. Ako imate bilo kakvih e, pitanja, molim vas dođite, e, sastanite se sa mnom ili sa mojim kolegama. Mi se borimo, e, izbilja pregovaramo kako bismo u rujnu postigli najbolji mogući sporazum. Hvala povjerenice, hvala na vašoj prisutnosti danas među nama, što ste nam omogućili da postavimo pitanja i e, što ste nam dali tako precizne odgovore na pitanja. Sada mogu zaključiti naš sastanak. Sljedeći sastanak će se održati 23. i 24. svibnja u Briselu. Želim vam ugodnu večer.